Good morning, Dobro jutro, dame i gospodo. dobro došli u ovu neobičnu salu u, kojoj vas jedva vidim. Dobro jutro svima. E, e ću vas sve e, prepoznati u ovoj sobi. Spremni smo izgleda da počnemo današnjim sastankom. Naš e, redovni ređi sastanak. Hvala lijepa. Imate pred sobom dnevni red. Možemo li usvojiti nacrt? Gospodin Van Nistelro ima riječi. Hvala lijepa što ste danas ovdje u ovoj vječnici. Dve primjet, primjedbe Prihvaćam dnevni red, imam dva pitanja. gospodin Kreću nije mogao, gospođa Kreću nije mogao doći pa je rekao da će doći sljedeći puta. E, imali smo zahtjev da vidimo novog e, glavnog direktora kako bismo ga bolje upoznali jedna primjedba. Danas kasnije imamo e, sastanak koordinatora, ne za ovaj puta, za sljedeći puta. Moglo bi biti važno da razmislimo o e, rezoluciji za plenarnu e, od našeg odbora. Na kraju ove godine države članice na osnovi ugovora moraju ispuniti ex ante uvjetovanosti. E, strategija mogu izgubiti e, novac u ovom razdoblju. To je stoga kritično. E, a sada nešto pozitivno. Priprema za glasanje u ovom odboru sa rezolucijom o ubrzavanju početkom e, sljedeće godine na plenarku ćemo znati gdje stojimo, gdje smo. To bi mogla biti inicijativa koju možemo poduzeti kao klub. Ako to bi bilo potrebno jer ako predugo čekamo, onda će drugi odbori preuzeti inicijativu. Moramo reprogramirati novac koje je mišljenje komisije o trošenju e, novca za ovo razdoblje? 60 e, milijardi koje moramo potrošiti u prve tri godine. Mogli bismo stoga mm, mm, mm, mi e, kao reagirati i pripremiti se to je nešto za e, sljedeći dnevni red, dnevni red sljedećeg sastanka, da razmenimo mišljenja i da pripremimo tekst. Hvala. E, evo, svi moji članovi su ovdje, pa sam mogao malo dulje govoriti. Možda je to zbog e, ove sale. U svakom slučaju zahvaljujem to je gotovo o dnevnom redu, ali pretpostavljam da smo ga usvojili. E, imamo sljedeći sastanak sa sljedećim dnevnim redovima. Druga točka su najave predsjedatelja, priopćenje predsjednice. Imam dva. E, izaslanstvo u Grčku koja je od 18. do 20. rujna, pred tri tjedna, naše izaslanstvo je posjetilo Grčku. Posjetili smo dvije lokacije, e, Salon, i, Solun i Atenu. Sastali smo se sa raznim dužnosnicima i e, predstavnicima vlasti. Imali smo zanimljive razmjene mišljenja. E, sa gospodinom Janesa Sakisom koji je e, zamjenik e, premijera i različitim drugim političarima na lokalnoj i regionalnoj razini. Imali smo sastanak sa gradonačelnikom i dogradonačelnikom Soluna, Atene Razmijenili smo mišljenja iz službe za podršku strukturnoj reformi. Imali smo mogućnosti da posjetimo i razgovaramo o nekoliko zanimljivih projekata, uključujući i neke e, kontroverzne e, projekte, na primjer podzemna u Solunu, e, zatim nešto izgradnja Pireja i Tene. I e, tajništvo je već pripremilo izvještaj. E, kopije dokumenata su dostupne već od danas. Toliko o Grčkoj. Mislim da je to bio uspješan posjet e, sa zanimljivim rezultatima. Nažalost, slika Grčke nije tako dobra teško. A, mm, aha, posjeta je bila zanimljiva i u prvom redu pozitivna. Očekujemo još problema, ali smo se sastali s predstavnicima raznih razina vlasti u Grčkoj koji su izrazili e, svoje uvjerenje da ćemo i dalje surađivati i oni su jako angažirani i žele dati pozitivne primjere korištenja strukturnih fondova. Toliko od mene, kolege će sigurno vam reći više o tome kad budemo za to imali vremena. Jako želite e, e, raspraviti o to posjeti. Drugo priopćenje je e, e, godišnji sastanak Relji Kotera e, sutra popodne. Podsjećam vas 2.30 do 5 sati popodne u odboru odbora, u zgradi odbora regija. To je jedan od događaja u tjednu odbora regija ovdje u Briselu. Jučer je bila ceremonija otvaranja tog tjedna u Velikoj vječnici. Gospodin Van Nistero je bio tamo, ja sam bila tamo. Mislim da sutrašnji sastanak da će biti pun emocija od strane odbora regija dobit ćemo i neke e, prijedloge i očekivanja odbora regija. E, odbor regija želi čuti e, planove Europskog parlamenta što se tiče budućnosti kohezijske politike nakon 2020. Treće priopćenje je događaj koje organizira Ređi 28. rujna. Imali smo jedan događaj koje je organizirala Bavarska jaka regionalna politika nakon 2020. E, imali smo raspravu o, doprinosu Europske unije u upravljanju budućnošću. Zajednička deklaracija je potpisana e, od 332 predstavnika regija iz 22 države članice i iz pet međuregionalnih organizacija. Europska kohezijska politika je osigurana i nakon 2020. E, knjiga s potpisima je dana predsjedniku odbora regija gospođi Kreću i slovačkom predsjedništvu. E, I kao i e, meni kao predsjednici odbora ređi. Pokazat ću vam tu knjigu s potpisima, vrlo je zanimljiva. 332 potpisa iz predstavnika regija Dati ću tu knjigu tajništvu. Svi možete provjeriti e, koje su regije e, podržale ovu deklaraciju. Deklaracija je snažna. Vrlo je fokusirana i tiče se budućnosti kohezijske politike. To je za tajništvo. Još jedno priopćenje. Prošlog tjedna u Strasburu smo imali sastanak e, između kolegija e, povjerenika i konferencije predsjednika odbora za rad komisije 2017. to je organizirano u klasterima kao i prošle godine. To je bolji način rada s komisijom. Sudjelovala sam u dva klastera jedan o e, višegodišnjem financijskom okviru, a drugi o radnim mjestima, e, rastu i ulaganjima. E, Jednom je predsjedavao predsjednik odbora za proračune, a i drugim gospodin Ettinger, jer gospođa Georgijeva nije bila prisutna tada. Drugi sastanak su, su, su predsjedali e, Tajnen i e, potpredsjednik e, Empla. Ja sam bila na drugom klasteru, mogu reći da ove puta smo imali mogućnost da razgovaramo o kohezijskoj politici, strukturnim fondovima i politici ulaganja. U tom kontekstu. Pocrtali smo ulogu strukturnih fondova za stvaranje radnih mjesta, za rast u Europi i, kao e, dio investicijske politike Europske unije. Evo toliko o mojim priopćenjima. Ako nemamo komentara ni sugestija, onda možemo preći na glasanje. Da. Imamo sada e, glasovanje. Danas glasujemo o e, jednom izvještaju i jednom mišljenju. Izmjena uredbi broj 1303-2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost. Ovaj e, zakonodavni prijedlog se tiče e, članka 24 e, stavka 3 i 120 tu imamo više sufinanciranja za zemlje koje su u financijskim e, teškoćama. Komisija je napravila e, prijedlog za produženje e, razdoblja sufinanciranja. Amandman člana 24 se tiče Grčke, a 100, 120 uglavnom Cipra mm, na prošlom sastanku smo donijeli odluku da e, odobrimo prijedlog komisije bez amandmana. Vijeće se složilo za e, sastanka Korepera da se usvoji prijedlog komisije bez amandmana konzultativne e, komisije mm, i odbor regija su također za prijedlog komisije nitko od odbora koji su davali mišljenje nisu predložili nikakove amandmane. Predsjednik e, odbora za proračun je se također složio, drugi odbori, e, imamo e, deset odbora, odlučili su da ne, da ne daju mišljenje. Imamo jedno glasovanje o tom slučaju. I sada otvaram glasovanje. Izvolite. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. A. Ne još. Imamo rezultat. Jeste li imali priliku da glasate? Imali smo problem izgleda. Aparat ne radi. Zatvaramo glasovanja. Ako postoje tehničke teškoće, molim da provjerite. Molim tehničke službe provjera. Imate problem. Možete glasovati? Molim tehničke službe da provjere. Je li sada sve u redu? Ne. Ne. Je li sada u redu? Molim tehničke službe da poprave. Da, sada sve radi. Ne. Anyway, I, I close the, Zatvaram glasovanja. Ponovno ćemo glasovati. Ponavlja se glasovanje. molim da sada glasujemo. Otvaram glasovanje. Sve u redu. Jer su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Hvala lijepa. Odluka je usvojena. Želite li je vidjeti? Imamo 34 glasača, 31 glas je podupro mišljenje. Hvala vam lijepa. Drugo glasovanje se tiče e, provedba Europskog fonda za strateška ulaganja. Gospođa Breso je naša izvjestiteljica. Želite li nešto reći? Ne. E, imali smo 96 amandmana. Imamo nekoliko kompromisa. Prema tome sada možemo glasovati. Počinjemo kompromisom 1. Tko je za? Who tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada idemo na amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerimo to elektronički. U ovoj prostoriji je teško vidjeti kakav je omjer, znači amandman 14. glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvojeno. Oprostite. Evo, trebalo je da to provjerimo i elektronički. Gospodin Van Nisterloj, molim vas ako možete brojati predstavnike EPP-a. Imamo jednog člana više iz EPP-a koji glasa. Znači, jedan od zastupnika će izaći. Amandman 15, idemo na drugi dio amandmana. Ovdje je znači traženo glasovanje po dijelovima. Idemo na drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Želite li provjeriti? Eto, provjerit ćemo sada drugi dio amandmana 15. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I usvojeno. Amandman 16 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 17 za protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromisni amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 21, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 36 za, protiv, provjerimo sada 36, elektronski ćemo to provjeriti. glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno, mislim da je odbijeno. Sada idemo na kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 46 za, protiv, suzdržani. Mislim da je to odbijeno. Želite li provjeriti? Provjeravamo. Amandman 46. Elektronički glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Sad idemo na kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 51, drugi dio, imamo znači glasovanje po dijelovima, drugi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 59 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Komprom... želite li sada provjeriti amandman 62, elektroničko glasovanje, glasovanje je otvoreno, amandman 62. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 82 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 87 za, protiv, suzdržani, e, znači elektronički provjeravamo glasovanje. 80, amandman 87, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Sada glasujemo od amandmana 88 do 91 koji su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Želite li provjeriti? Da, usvojeno. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Oprostite. A da, o ovome se ne raspravlja. Idemo na kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I sad idemo završno glasovanje, elektronično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I mišljenje je usvojeno 32 glasađa, 28 su bili za. Hvala vam. E, ovim smo završili glasanje. I sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću gospodina Nilsona, integrirana politika Europske unije za Arktik. Europska komisija zajedno sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku su usvojili komunikaciju integriranu politiku Europske unije za Artik u travnju ove godine. AFET i ENVI odbori su odlučili znači napisati izvješće na e, vlastitu inicijativu u skladu sa člankom 55 Radi se zbilja ovdje o važnoj stvari, ali ako vi želite nešto važno raspravljati, onda molim vas da to napravite vani. Danas izvjestitelj gospodina Nisola će predstaviti nacrt mišljenja koji govori znači o ključnim regionalnim elementima razvoja Arktika i predlažem znači rok za osvajanje amandmana da bude do 5 i 30, i e, u e, ponedeljak i mi ćemo usvojiti to na drugom e, sastanku. Gospodine Nilsson, imate riječ. Naše, naše, naš odbor može formulirati e, određeno mišljenje vezano za arktičko područje. Obično e, komis, e, odbor ENVI je zapravo nadležan za ta pitanja. Međutim, odbor regije nije uvijek se mogao izraziti u tom smislu, što je bio nedostatak. Perspektiva, perspektiva regionalnog razvoja se ovdje gubi u stajalištima koje je izrazio Europski parlament. U stvari ne radi se samo o vanjskoj politici i sigurnosnoj politici, ne govori se samo o e, politici zaštiti okoliša, zato što u ovom u ovoj regiji e, nemamo samo bakalare i polarne medvjede, nego tu stanuju i osobe, a osobe nisu samo inuiti iz Grenlanda ili e, ostalo e, stanovništvo, nego ovdje imamo i ljude koji žive svakodnevni život u svojim društvima, baš kao i vi, i žele imati jedno održivo društvo E, radna mjesta i ta perspektiva je izuzetno važna. Ja sam pokušao dati određenu e, perspektivu na ono što je važno, posebno kada se radi o teritorijalnoj suradnji u Europi. Dakle, e, suradnju između zemalja Europske unije i vanjskih regija. To je jako bitno za arktičko područje, a financiranje mora biti isto takvo. Mi smo jako radili na činjenici da Europski parlament treba imati status promatrača u Arktičkom vijeću. Isto tako mislim da europski e, strukturni investicijski fondovi su izuzetno važni za stvaranje rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Imamo i određenih ugovora koje ovdje moramo spomenuti. A mislim da je isto tako važno poslušati regije e, i e, društva i zajednice koje su lokalne zajednice i imaju jako veliko iskustvo ne samo u smislu razvoja tih zajednica nego i vezano za zaštitu okoliša i sigurnost. Ovdje ne stanuje mnogo ljudi, međutim ti ljudi jako dobro e, poznaju određene stvari i to moramo iskoristiti. Zato mislim da moramo imati jedan e, zanimljivi forum jer treba poslušati te e, lokalne zajednice u e, našem budućem djelovanju. Isto tako istraživanje treba pojačati. Ne radi se samo o zaštiti okoliša, nego o ekoturizmu, o drživom turizmu, E, određenom znanju vezanom za ta područja, a postoje mala i srednja poduzeća koja e, rade na inovativnim e, saznanjima u toj regiji. A to je nešto na što naš odbor mora obratiti pozornost. Isto tako imamo e, jedan prijedlog da e, se izradi jedan e, stalni informacijski centar za Arktik u Finskoj, u Ravanijeniju i mislim da moramo pozvati odbor kako bi poduzeo mjeru i zaista osnovao taj centar. Dakle, ukratko, to je perspektiva regionalne politike koju bismo, po mom mišljenju, trebali e, unijeti zajedno sa prijedlozima ostala dva odbora. Ako imate određene sugestije za poboljšanje, ja bih ih rado prihvatio. Hvala. Thank Hvala gospodine Nilsson. Sada dajem prije e, svega riječ povjerenicima u sjeni. Izvolite, gospodin Keller. Hvala, gospođo. Ja sam zapravo ovdje poveznica između odbora za vanjske poslove, gdje sam puni član i odbora regi gdje sam zamjenik, ali mi želimo podržati kolegu Nilsena u, njegovom pristupu. Jedna od ključnih stvari ovdje je da govorimo koliko je važno posebno za e, arktičko područje ova teritorijalna europska suradnja i to se mora nastaviti kad se završi, znači upotpuni e, naš višegodišnji financijski okvir na kraju ove dekade. Mi isto tako možemo podržati ideju da se Europska unija mora e, uključiti kao e, punopravni promatrač i da mora imati taj status vezan uz Arktičko vijeće. Nacrt teksta također stavlja naglasak na suradnju između lokalnih čimbenika, lokalnih vlasti, s njima i između njih. Ono što je izuzetno važno je da dobijemo povratnu informaciju od tih e, ljudi koji rade na terenu. Isto tako mi se sviđa ideja da u artičkoj regiji inovacija nešto što je izuzetno važno, što može zapravo kompenzirati manjak ljudskih resursa. Moramo pomno pratiti podržavanje inotavnih poslovnih modela i znanja. Kao član AFETA ja bih želio reći da Arktik se ne može promatati kao znači e, e, nešto, nešto gdje nema strateških interesa nego u potpunosti drugačije i možemo reći da imamo te strateške interese koji su ponekad suprostavljeni vezano uz energiju, e, resurse i tako dalje. To nije samo dio regionalne politike, e, Arktik nije dio samo regionalne politike, nego mora imati ovu vanjsku dimenziju i ja ću dati neke prijedloge vezano uz to. Jer kao što znate, Rusija je, je ključni čimbenik u arktičkoj regiji a ona sada krši međunarodna pravila i moramo to realistički procijeniti i e, vidjeti u kojoj mjeri takvo ponašanje e, će djelovati na naše politike. E, ono što mi se sviđa je ova ideja stvaranje informacijskog centra o, o Arktiku Estonija u svakom slučaju može u potpunosti podržati ustanovljenje takvog e, centra u susjednoj Finskoj. Hvala. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u Sijeni, gospodin Zler. Thank you. Uh... Hvala, gospođo predsjedateljice. Isto tako želim e, pozdraviti kolege u ovom neobičnoj sali. E, želim zahvaliti izvjestitelju na radu na ovom izvješću i želim reći da ECR sa svojim finskim i danskim članovima e, prihvaća ovaj prijedlog za uspostavu ovog foruma dionika za Arktek i mrežu za, gradnju kapaciteta, za financijske resurse i e, strateško, e, strateške, strateške e, projekte. I zato želimo reći da komisija bi trebala unutar proračuna završiti ovaj projekt u 2017. godini. Prvi dio je posebno važan. Što se tiče određenih organizacija koje već postoje za upravljanje Arktiku, a najvažnija od tih organizacija organizacija je Arktičko vijeće koje već ima Dansku, Finsku e, i Švedsku kao aktivne članove. Dakle, ECR bi želio da se poštuje e, suvereno pravo tih država članica zajedno sa ostalih pet članova Arktičkog vijeća kao glavnih operatera unutar Arktičkog područja. ECR e e, isto želi da e, Europa pruža financijsku podršku arktičkom području i da to bude dodatak, a ne zamjena za ono što već pruža Arktičko vijeće. Isto tako mislimo da Arktičko vijeće od ključne važnosti jer ima značajno značenje vezano za istraživanja i e, klimatske promjene i nadamo se da će financiranje upravo istraživanja biti ključni prioritet ovoga foruma. Postojeće strukture i e, odnosi se mogu iskorištavati u potpunosti 200 milijuna e, eura je od 2002. E, uloženo za istraživanje i za tehnološki razvoj i unutar obzora 2020. jer e, kao što znate tu sudjeluje mnogo članica koje nisu članice Europske unije. Dakle, moramo povući poruke iz onog, pouke iz onoga što je već učinjeno i e, isto tako podržavamo e, uspostavu e, informacijskog centra za Arktik i nadamo se da će to biti učinjeno na vrijeme i unutar postojećeg proračuna. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u Sijenu, gospodin Takua. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ako sam dobro shvatio, možda ću govoriti finski, jer mi se čini da je Finska poslala svoje najbolje E, ljude u e, naše prevoditeljske kabine, pa ću nastaviti na finskom jeziku. Dragi, dragi kolege i kolegice, želim zahvaliti mom kolegi Hansu Nilsenu e, ime drugih klubova zastupnika na izvrsnom prijedlogu. Prijedlog pokazuje da je arktičko područje jedno područje koje se temelji na suradnji i na jednakim uvjetima za sve. Dobro je da smo svjesni e, stručnosti koji, koji ima već artičko područje, ali naravno moramo e, pojačati inovacije na tom području, a to je dobro za lokalne tvrtke i male i, mala i srednja poduzeća. Trebamo naglasiti činjenicu da strukturni fondovi zaista moraju podržavati istraživanja u Arktiku i tako smanjiti probleme, a povećati rast i zapošljavanje. Ta sredstva će biti od ključne važnosti u budućnosti. U budućnosti možemo imati i bolje izvješće. Ovo pokriva samo europsko artičko područje, međutim e, dobro da se Europa e, e, upravo usredotočuje na suradnju unutar Europe i taj forum dionika je za nas dobra stvar i dobar način da zadržimo suradnju na opipljiv način u Europi. Arktičko područje je jedan jedinstveni ekosustav koji nam pruža kako izazove, tako i mogućnosti. Arktički informacijski centar e, će nam pomoći da e, dugoročno gledamo na te stvari, da stvorimo jedan e, informacijski centar u Rovanijeniju, će nam pomoći da dobijemo informacije o arktičkoj regiji i povećati dostupnost informacija. Dakle, imamo izazove, međutim moramo tu e, sjevernu dimenziju održati živom. Ona je konstruktivna za Europu, Island, Norvešku i Rusiju. Između tih zemalja trebamo promicati i njegovati važne teme kao što, kao što su energetska učinkovitost i projekti zaštite okoliša. E, nordijska dimenzija je jako važna e, i u vezi sa dimenzijom prometa koju treba također održati živom. Dakle, postoje određena ograničenja i e, ruske sankcije nam stavljaju ograničenja. Međutim, trebamo imati veze i ostati u kontaktu s Rusijom u svakom slučaju. Dakle, gospođo predsjedateljice, želim naglasiti da je gospodin Nilsen napravio odličan posao i to je jako e, na dobrom putu da postane jedno odlično mišljenje. Zadovoljan što ćemo mi svi investirati u informacijski centar za Arktik i to u najljepšem gradu Rovanijeninu koji je moj e, rodni grad gospodin Rope u ime e, gospodina Škrleca, izvjestitelja u Sjeni. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Kao prvo želim zahvaliti autoru ovoga izvješća na vrlo dobrom poslu koji je napravio mi zeleni podržavamo većinu odredbi u ovom mišljenju. Istovremeno govorimo o velikom potencijalu arktičkog područja u smislu zapošljavanja. Ali moramo razmisliti i o održivosti, održivom razvoju i održivom zapošljavanju. To moraju biti temelji za rast arktičkog područja. Ova načela treba razvijati u smislu istraživanja i inovacija i europski fondovi, odnosno sredstva, moraju biti e, usmjerena upravo prema e, tim načelima. E, ako nemoguće imati održive ciljeve rasta ukoliko nemamo kvalitetu upravljanja i administracije moramo uključiti lokalno stanovništvo u donošenje odluka i u e, provedbu ovoga. Dakle, e, važna je suradnja s lokalnim zajednicama. Lokalne zajednice i lokalne vlasti shvaćaju na najbolji mogući način koje su njihove potrebe, znaju koji su izazovi i koji su potencijali. I zato ako ne uključimo tu razinu, nećemo moći stvoriti učinkovitu europsku politiku za Arktik. Zato predlažem da više pozornosti pružimo e, suradnji regija u arktičkom području. Moramo započeti sa prekograničnom suradnjom. Moramo više pozornosti posvetiti zaštiti e, vrlo krhkog e, eko okoliša, a isto tako i klimatskim promjenama. Europska politika za Arktik mora doprinijeti e, održivom razvoju na europskoj strani Arktika kao i na onoj e, strani koja je izvan Europske unije. Dakle, moramo e, doprinijeti sveukupnoj politici promjene klima u Europi. Europski strukturni fondovi bi mogli biti učinkoviti način da doprinesemo naporima Europske unije i partnera da postignemo te ciljeve. Ja se ispričavam što naš izvjestitelj u Sijeni nije bio u mogućnosti doći danas. Hvala. Bio spriječen. Hvala lijepa. Gospođa D'Amato, izvjestiteljica u Sijeni. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti kolegi na ovom mišljenju. Ovo mišljenje je, želim naglasiti posebno jedan odlomak gdje e, on kaže da Arktik treba smatrati mjestom za istraživanje koji je jako dobar za ekoturizam, za održivu industriju, za nove tehnologije, ekološke tehnologije i da je važno za mala i srednja poduzeća koja ovdje e, prosperiraju zbog novih tehnologija i inovativnih načina rada. Želim dodati da ne smijemo zaboraviti e, veliku ekološku važnost ove regije i, e, e, i otapanje ledenih kapa. Naša kohezijska politika 2014. do 2020. ima među svojim prioritetnim ciljevi tranziciju prema jednom gospodarstvu koji smanjuje emisije CO2 i zato svi operativni programi i na nacionalnoj i regionalnoj razini moraju uzeti u obzir tranziciju prema jednom E, energetskom modelu i e, razvojnom modelu koji je inovativan. Dakle, e, otapanje arktičkih kapa se događa zbog industrijskih djelovanja koji nas onda vodi prema jednom urušavanju ekosustava. Zato trebamo dobro procijeniti zahtjev E, jednog e, važnog e, NVO-a, Greenpeace, koji traže da se napravi jedan arktički, arktički, arktičko zaštićeno područje koje će sve industrijske, sve industrijske aktivnosti smanjiti u tom području. Hvala lijepa. Ne vidim da još netko želi uzeti riječ od članova. Gospodine Nilsen, želite li vi nešto reći? A, ispričavam se. Ili gospodine Nilsen, želite li prije čuti e, predstavnik Europske komisije, a onda odgovoriti? To je moja pogreška. Gospodin Juračević i gospođa Kirila, oni su predstavnici Europske komisije. Izvolite, kod bi počeo od vas. Hvala lijepa. Ja sam iz službe za vanjsko djelovanje Želio bih vam zahvaliti na ovoj raspravi koja je izuzetno korisna zato što smo radili zajedno sa službama Europske komisije eh, na izradi nacrta ove zajedničke komunikacije. Zamisao je bila da naglasimo konstruktivnu suradnju na, u arktičkom području. Znamo geopolitički kontekst, međutim svejedno vidimo da, na regionalnoj e, razini suradnja između zemalja, e, za, uključujući i Rusiju, dobro funkcionira. E, to je isto tako rečeno na Arktičkom vijeću. Bio sam u Portlandu prošlog tjedna na jednom ad hoc sastanku dužnosnika, viših dužnosnika i vidite da Kanada, Sjedinjene države, Rusija, Finska, Švedska, Danska E, dobro surađuju, izuzetno dobro. I da e, u tom području, na tom forumu e, napetosti nisu visoke. Imamo još jedan forum, imamo nordijsku dimenziju koja je već spomenuta, ali imamo isto tako Arktičko vijeće gdje je Europska unija e, članica zajedno sa Islandom e, tu aktivno surađujemo, isto tako imamo mnoge prekogranične programe suradnje, uključujući i Rusiju, koji su učinkoviti. Zato je naš koncept da u toj regiji e, održimo te niske napetosti, zato što te zemlje imaju zajedničke interese i spremne su raditi zajedno. To se odražava i u globalnoj strategiji vezanoj za sigurnost e, koja je nekoliko puta spomenuta kad smo govorili o Arktiku. E, želio bi se isto tako vratiti na važnost e, arktičkog područja. Naša komunikacija pokušava pokruti određene određena pitanja vezana e, za pitanja koja su važna za suradnju između zemalja. Dakle, Pariški sporazum je e, veliki prioritet, ali isto tako želimo imati jedan forum dionika kako bismo mogli koordinirati aktivnosti i promicati ulaganja upravo u tu regiju a taj forum dionika dobro funkcionira Vjerojatno ćemo sljedećeg e, lipnja u Finskoj imati jedan sastanak koji će biti jedan važan korak e, u ovom forumu dionika za Arktik. I konačno želio bih isto tako reći da u ovoj komunikaciji stavljamo na jednaku razinu zaštitu okoliša, e, smanjivanje klimatskih promjena, ublažavanje klimatskih promjena, zajedno sa održivim razvojem što uključuje i e, podršku e, ljudima koji tamo žive, a isto tako je, su to važni prioriteti zajedno sa međunarodnom suradnjom e, koju sam već spomenula. I cijeli taj zajednički rad vezan za Artik je podržan istraživanjem i inovacijama. Kao što znate, imali smo sastanak ministara u Washingtonu vezanom za znanost u Rujnu. To je organizirala Bijela kuća. I e, na kraju smo imali zajedničku deklaraciju gdje je, kojoj je Europska unija doprinijela i e, isto tako potpisala, dakle Europska unija je supostupnik, e, a e, strategija Obzor 2020. je jedna od glavnih doprinositelja istraživanja za Arktik. Sada smo odobrili 40 milijuna eura za istraživanje u Arktiku i to su podržale sve države Arktika i svi sudionici E, tog e, sastanka u Washingtonu. Sada bih stao ovdje i dao riječ svojoj kolegici. Ja se zovem Joana Kiruje i ja radim u općoj upravi regija. Imam tri stvari za reći. Kao prvo željela bih zahvaliti na e, to da shvaćate važnost Interreg jedinice i zahvaljujem na priznavanju važnosti te suradnje. Mi naravno e, računamo na vašu podršku u pregovorima. U općoj upravi regio imamo osam programa koji su važni za ovo područje. Imamo dva programa, glavni programi za Finsku, e, onda dva za Švedsku i četiri Interreg programa. Dva su prekogranična, a dva su e, višenacionalna. I Iako su učinkoviti ti programi. Isto tako kada ste pročitali komunikaciju, vjerojatno ste vidjeli da postoji jedan Interreg e, program koji se ovdje posebno spominje i koji ima jako veliki zadatak zato što komunikacija kaže da Interreg e, program za Arktik će voditi jednu pilot aktivnost e, stvaranjem jednu mrežu raznih vlasti za upravljanje Artikom. S obzirom da sam ja službenica koja je e, odgovorna za taj program, moram reći da su započeli svoj posao, imaju radnu skupinu i to ne samo za naše programe, nego i za E, vanjske programe, uključujući Rusiju. Dakle, i oni su zastupljeni u radnoj skupini. Ako ste e, e, zainteresirani za ovaj program, ja sam donijela određene, određena izvješća koja su jako dobro napisana kako biste vidjeli ko vodi ovaj pilot projekt koji onda može prikupiti sve izvore financiranja. Hvala. Hvala. Gospodin Nilsen, imate riječ. Hvala lijepa na podršci. Vidim da možemo e, negdje i poboljšati ovo mišljenje, možemo imati dodatne točke vezane za održivi razvoj, dakle to možemo poboljšati. Zadovoljan sam i činjenicom da mnogi e, podupiru ideju regionalne suradnje u ovom području. Ja sam se bavio e, e, isto tako e, regijama na jugu koje su isto tako malo naseljene kako bi vidjeli na koji način učiniti te programe učinkovitijima. Mislim da je to dobro. Ne radi se samo o vlastima u regijama, nego i o lokalnim vlastima i lokalnim zajednicama koje moramo uključiti u našu raspravu. Postoji jedna stvar koja je vezana za vanjske probleme. Imamo dva odbora koje su nadležna za ovo, dakle imamo odbor za vanjske poslove i za okoliš. I ako želimo biti vjerodostojni, moramo ih uključiti. E, ali moramo isto tako držati se naših nadležnosti kao odbora regije oni će nas bolje slušati ukoliko se držimo naših nadležnosti. A ne možemo staviti ovdje određena pitanja koja su u nadležnosti drugih odbora. Međutim, očekujem s interesom vaše e, prijedloge kako bih bi još više poboljšao mišljenje. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala Hvala lijepa. Evo, završavamo ovu raspravu. Samo da vas podsjetim. Imamo vremena za podnošenje amandmana do 5.30 e, u ponedjeljak 17. E, ovog mjeseca o ovom nacrtu mišljenja. Sljedeća točka na dnevnom redu je predstavljanje od strane e, zamjenika direktora za e, performansu politike e, DG Regio, gospodin Martina. On će doći ovamo u 10.15. Imamo 12-13 minuta za pauzu za kavu. Evo, poklanjam vam ovu pauzu za kavu do i 15. Thank

odbija

Hvala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

to mi da moja, na direktno a ovo je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 ja, ja imam tri unuka, sad ću dobiti zora. niti je je To djeca sam imao problema s ovom. Djeca nam se našla ovom. po vratima, bio tamo. Ja gledam je ja sam bila kod ja sam A da, da,

Tako da, dobro kažem, moraš promisliti šta Jedino jedino što mi napravno dolazi do aerodola i tako, to mi jedino napravno. Ostalo, bez cesta ja se bavim svojim e, paprikama, pomidorima, ovaj, šalijama, e, ja se vrti, ja sam sad maknem, ja sam se stavio, sad ne se vrtima i zemlju, mislim, kupim to ovo, ono, neki građevi, neki kuće, neki kuće, Boris radi se posao odlično, Flego, ajde, nije tako prijatelj, nisam ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super dečko, pasičan, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? Možda bi realizira sve projekte, molim se, uspio na sve što sad ići, nema bih na ide, koji ide, na kraju krajeva, jer se ide po inerci, tako da se Tako da ja nemam problema s tom.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 Htjela bih pozdraviti Nikolasa Martina, zamjenika glavnog direktora e, Direkcije za opću regionalnu i urbanu politiku. E, ili regio. E, u prezentaciji isto stoji korektnije. 14. runa komisija usvojila omnibus prijedlog kao dio paketa prijedloga koji se tiče e, e, revizije na sredini razdoblja e, višegodišnjeg financijskog okvira. E, treba poticati pojednostavljenje, smanjiti administrativne terete za projekte i tako dalje. Međutim, prijedlog također sadrži niz e, odredbi e, specifične za sektore. naročito članak 162 koji idu mnogo dalje od pojednostavljenja, uključuju E, i mijenjanje substance e, uredbe o zajedničkim odredbama. Sada smo usred odlučivanja u različitim odborima o ovim dokumentima E, imali smo na konferenciji predsjednika odbora početnu raspravu o tome. Konferencija će se tome vraditi 25. ovog mjeseca. To će biti zanimljivo čuti te prijedloge koje će nam dati stručnjak komisije kako bismo onda stvorili naše vlastito mišljenje o ovim prijedlozima. Gospodine Martin, imate riječ, izvolite. Hvala predsjedateljice i hvala na pozivu da dođem u vaš odbor kako bih predstavio o, e, prijedlog komisije. Mislim da je to pravi trenutak da to učinimo. Dati ću vam opću o sliku ovog e, prijedloga i zašto ga predlažemo. E, vrlo mi je drago što sam u ovom odboru. E, ja ću se fokusirati na jednu od promjena u odnosu na kohezijsku politiku. Što se predlaže, e, kako će to utjecati na regulatorni okvir? E, ovo je paket komisije koji se tiče revizije na sredini razdoblja to se nalazi u, komunikaciji komisije o novim izazovima, o fokusiranju i fleksibilnosti e, u proračunu. E, dvije stvari ovdje. Što možemo učiniti kako bismo ubrzali provedbu e, Europskog strukturnog i investicijskog fonda? E, kako tu provedbu pojednostavniti i kako je orijentirati prema rezultatima. To je kontekst prijedloga, kao što znate. To je veliki e, paket, zovemo ga omnibus paketom, imamo e, promjenu financijske uredbe i sektorskih propisa E, to smo namjerno uvrstili u jedan paket zbog veza između, e, veza između financijskih e, odredbi i sektorskih odredbi kao i orijentaciji prema rezultatima. Govorit ću naročito o kohezijskoj politici i europskom strukturnom i investicijskom fondu Imat ću četiri teme e, koju treba smanjiti administrativni teret za korisnike, e, popraviti sinergiju između EU instrumenata, pojednostavniti financijski instrumente i povećati fleksibilnost za ulaganja u državama članicama. Vidite nove elemente, naročito e, činjenicu da sada imamo Europski fond za strateška ulaganja koja nije prije postojala. E, tu moramo i sve nje iznijansirati. E, imamo neke odredbe koje se mogu pojednostavniti i pojasniti. Ono što smo također učinili jesmo, uzeli smo u obzir na e, mišljenje skupine na visokoj razini skupine stručnjaka, a imamo i odredbu o fondu solidarnosti. Počet ćemo s onim što svi imamo e, u našim srcima, to je smanjivanje administrativnog terata za korisnike. E, glavni, e, glavne promjene se odnose na simplificirane pravila e, pojednostavljenje mogućnosti financiranja. Imali smo neke odredbe o tome. A što ono što radimo jeste da to proširujemo i uključujemo neke specifične elemente fondova. Imaće, e, e, imat ćemo gornju granicu za pauš, paušale. Tu sad nemamo više restrikcija. A jedan od elemenata koji je doveo do diskusija. E, obavezna je korištenje pojednostavljenja mogućnosti financiranja. E, to će pojednostaviti e, korištenje za tijela i pojednostavniti funkcioniranje za svote ispod 100.000 eura E, pojednostavljanje e, e, propisa za europsku teritorijalnu suradnju i također im pojednostavljamo nešto što se primjenjivalo samo na Europski socijalni fond i tu sada imamo i druge izravne troškove koji se odnose na troškove osoblja a neke inovativni načini pojednostavljenja troškova i e, fokusiranje na rezultate. Korištenje ovog e, metode nacrta proračuna, to je e, specifični proračun za operacije. To se koristi u svim fondovima. I sada u Imamo i financijsku uredbu i to uključujemo u zajedničke od, uredbu o zajedničkim odredbama. Uh, Povezujemo plaćanja uh, sa uh, rezultatima i performansom. To će dati komisiji mogućnost da pojednostavni troškove u operacijama i rekavši da je to metodologija e, koju treba usvojiti i možemo biti sigurni da će se to prihvatiti. E, sjećate se da je jedna od inovacija koje smo imali u uredbi o zajedničkim odredbama, to je bio zajednički akcijski plan. E, tu smo imali sustav koji se bazira na rezultatima. To je bila vrlo dobra ideja, ali je niko nije prihvatio. Pa smo mislili da e, postoji interes e, za promjene, kako bi to bilo bolje za korisnike. E, to je važno testiranje za razne načine provedbe korištenja fonda ili fondova mi smo smanjili e, plafone u, za minimalnu javnu potrošnju kako bismo omogućili članicama da imaju pilot projekte. Za prvi zajednički akcijski plan nema minimalnih zahtjeva, možete raditi e, nešto na vrlo malom e, projektu. Ne trebate E, e, posebni upravni odbor, za zajednički akcijski plan, već imate samo nadzorni odbor. Mi smo pojednostavili e, provedbu zajedničkih akcijskih planova. Oni su sada privlačniji. Kad se te promjene uvedu, onda ćemo ih poticati i pomagati državama članicama da imaju testove, to jest pilot projekte jer e, ćemo to koristiti i nakon 2020. E, godine. Evo, to je prvi dio smanjivanja administrativnih e, tereta. A sada ću neću nešto reći o poboljšanju sinergija. I to je nešto opet čime se bavio ovaj odbor to smo, pogledali smo razne e, m, projekte e, obzor 2020. EFSI je stvoren prije godinu dana. Jedna od tema koja je e, ovdje pocrtana jeste potreba osiguranja e, visoke razine komplementarnosti između ESIF-a e, i ovog novog instrumenta kojim upravlja Europska investicijska banka. Nismo znali, da nismo znali za to, ne bismo mogli ugraditi elemente koji će e, omogućiti dobru artikulaciju ovih dvaju instrumenata. Imamo jednu brošuru koja objašnjava kako se to radi. E, htjeli smo to olakšiti i učiniti lakšim za korisnike a sada nešto mm, drugo. E, nijansirat ćemo e, nacrt odredbe koja kaže da ista operacija se može financirati iz niza iz, e, izvora. Pa će ESIF raditi zajedno sa obzorom 2020. Jedna operacija će dobiti sredstva iz dva izvora E, e, i moći ćemo i pratiti troškove. E, to će se sada raditi na prorata osnovi. 70% operacije će doći od programa novca za regionalni razvoj, a ostatak od 30% će, doći iz nekog drugog programa ili fonda kao obzor 2020 za istraživanja. To će pojednostavniti operacije. I, a sada idemo na detalje e, kombiniranja FC-a i ESIF-a. Ono što ćete vidjeti u prijedlogu jeste da imamo dvije opcije. Počet ću e, sa jednom, e, sa klasičnom opcijom E, e, tijelo želi koristiti e, novac iz ESIF-a i to spojiti sa raspoloživim novcem iz EFSI-a i uz pomoć investicijske banke. Kako dobiti tu kombinaciju? To onda dovodi do aplikacije odredbi novog specifičnog članka to je e, novi financijski instrument sa specifičnim pravilima koji će olakšati e, ovu kombinaciju između ova dva instrumenta kako bismo dali garanciju za korištenje ESI fondova rekli smo da mora postati e, prag za maksimalnu participaciju Želimo osigurati da kada dođe novac iz ESIF-a da, se, da je to opravdano. Mm, mm, mm, vizavi drugih instrumenata. To ne smije biti 25% od benefita za konačnog korisnika. To će dati e, prednosti manje razvijenim regijama. E, pojednostavljenje. Imat ćemo e, jedan set pravila, ti će se instrumenti spojiti e, i to će onda biti jasnije za ocjenjivanje, za izvještavanje, omogućit će se sufinanciranje tijelo može e, imati svoje vlastite e, upravljače, dakle svoje vlastitne dužnosnike za provedbu. E, imat ćete jednu, jedinu referentnu točku. A onda još jedna tema zbog EFSI-a jer jer je to novi instrument koji je u neku ruku hibridno, hibridni instrument, e, kombinacija privatnog i e, javnog ulaganja. E, kad investicijska, Evropska investicijska banka nešto da, to je privatni novac, a ako imamo ESIF, onda je to javni novac EFSI je, ima podršku europskog proračuna i to je javni doprinos. Međutim, to dolazi od Europske investicijske banke kao i druga ulaganja. E, stoga smo imali jaz u određivanju kako ćemo to tretirati, kako s njime postupati u nekim e, strukturnim financijskim instrumentima e, morate imati diferencirano postupanje za razne e, investitore. Morali smo ponovo napisati članak koji to pokriva kako bismo bili jasni o postupanju sa efsi A naročito to znači da je sada moguće to e, pojašnjava mogućnost korištenja ESIF-a e, za pokrivanje prvih gubitaka, prvog gubitka. E, tehnički se to zove junior tranche. To nam daje mogućnost da dalje proširujemo korištenje EFSI-a kroz europsku uniju, a ne, moramo se toliko fokusirati na one regije gdje je e, e, razina rizika manja i lakše izračunljiva. E, to je dobra promjena u smislu jasnoće i pravne sigurnosti, pa će tako privući ulagače. To je prva opcija. A onda imamo još jednu opciju koja se otvara zbog novog članka u financijskoj uredbi, a to je članak 125. koji ima dva elementa. E, govorim o elementu koji dozvoljava državi članici da koristi dio alokacije iz ESIF-a i vraća se, to se vraća u proračun Europske unije kako bi se e, poticalo potakao kapacitet efsi za, za e, toleriranje rizika. Dakle, nešto se vraća u proračun EU-a e kako bi se povećalo financiranje za potporu efsi i tako se povećava investicijska sposobnost Europske investicijske banke. Imamo dakle povećanje e, ulaganja e, u usporedbi sa prijašnjim odredbama kako to radi u praksi? E, to imamo u uredbi o e, zajedničkim odredbama, imamo e, poseban članak koji određuje to, određuju se rokovi i tako dalje. Kao i buduća odobravanja sredstava. A sada nešto o financijskim instrumentima. Sigurno se sjećate da smo u uredbi o zajedničkim odredbama imali e, veliki blok odredbi o financijskim instrumentima. Željeli smo zapravo imati e, jednostavna i jasna pravila kako bi zapravo eh, uzeli u obzir eh, sve veće korištenje ovih financijskih instrumenata. Ono što smo vidjeli je da moramo pojednostaviti određene odredbe, također uvesti više fleksibilnosti. Prva točka koja je izuzetno važna, prva promjena, ključna promjena je vezana za, za izabor znači upravitelja eh, fondovima. Znači to je znači u državama članicama imamo u okviru javne nabave imamo cijeli proceduru kako bi se izabralo to tijelo za upravljanje a imamo neke izuzeće za Europske investicijsku banku i međunarodne financijske e, institucije no ono što je e, sad ovdje važno je da možemo znači nacionalnoj promocijskoj e, banci znači javno tijelo može javne vlasti mogu dodijeliti ovaj status e, upravljačkog tijela pod određenim uvjetima i to na zahtjev države članice a imali smo također i element koji je bio uključen u ovu rad visoke skupine za pojednostavljanje. Znači imamo cijeli niz e, odredbi što se tiče upravljanja e, financijskim instrumentima kako bi znači omogućilo e, javnim bankama koje zapravo u bankama na nacionalnoj razini koje su javne banke da se time da budu upravljačka tijela. To E, zapravo proizlazi znači Znači ovo što imamo, znači ovu inicijativu za mala i srednja poduzeća, možemo reći da to u procesu dosta kasno dolazi jer države članice su vjerojatno donijele određene odluke, no imamo znači ovu inicijativu za manja i srednja poduzeća i zapravo ono što je važno tu da se to može koristiti do kraja razdoblja. Ove promjene to omogućavaju. Imamo određene e, promjene isto tako uz ex post procjenu. Znači to je još e, jedan način e, podrške država e, članica malim i srednjim poduzećima, a sada imamo također i zapravo određene odredbe koje se tiču pojednostavljenje i isto tako imamo opera operabilnost određenih odredbi koja je važna isto tako e, ono što je izuzetno važno je da države članice mogu odsloniti na revizore e, iz Europske investicijske banke. Imamo znači individualnu e, znači individualni pristup a isto tako sad imamo e, nešto vezano uz negativne kamate, to prije nekoliko godina nije bilo e, uopće u žiži interesa, ali sada je to nešto što u svakom slučaju e, je važno i to smo uveli, a također smo uveli neke odredbe vezano uz izvještavanje. Sve ove promjene vezane uz CPR, uredba o zajedničkim odredbama, imamo znači jedno vezano uz znači pojednostavljanje mogućnosti financiranja, a druge uz financijske instrumente. Sad dolazim do trećeg dijela, radi se o fleksibilnosti. Imamo cijeli niz elemenata ovdje E, mi smo u CPR uredbu stavili nešto vezano uz to da svi fondovi mogu podržati e, troškove vezane uz azil i migracije. I to se također odražava i u ovoj uredbi vezano uz Europski fond za regionalni razvoj. Imamo također i mogućnost e, izmjene e, sporazuma o partnerstvu. Želimo da to bude ažurirano redovito. Imamo također proceduru koju smo to, e, to definirali. A Imamo također i ove odredbe financijske uredbe članak 125 vezano uz EFSI. Znači država članica može znači transferirati sredstva iz ESIF-a u e, opći proračun Europske unije koje se onda može e, isto koristiti u drugim financijskim instrumentima i to je moguće da u tom smislu je moguće da država članica transferira određena sredstva ako smatra da se ne može na, na e, optimalan način koristiti na nacionalnoj razini u nacionalnim programama i to može onda vratiti u proračun kako bi podržala znači na primjer e, znanstvena izraživanja kroz program e, Obzor 2020. godine. Također smo e, uveli neke izmjene vezano uz uredbu ERDF, Europskog fonda za regionalni razvoj. Imali smo znači znači poveznice koji što se tiče financiranja i migracija i azila. Isto tako imamo mogućnost e, znači podržavanje ekonomske integracije migranata iz izbjeglica, znači troškovi koji se u tom smislu mogu e, angažirati. Imamo također i e, nešto vezano uz znači E, znači e, te troškove imamo u svakom slučaju indikatore vezano uz korištenje ovih fondova također a isto tako imamo i mogućnost podržavanja infrastruktura na području turističkih kulturnih e, investicija to je se limitira na male malog opsega infrastrukture malog opsega Neke države e, članice su smatrale e, da je to e, previše restriktivno i ovaj small scale, znači malog odseka je bilo je izbrisano. Imamo također i neke operacije vezano uz prihode. Mi smo tu željeli imali, imati cijeli niz jasnih pravila. Imamo također elemente kojima omogućavamo državama članice da njihove znači stope, paušalne stope e, definiraju na nacionalnoj razini. Jer se to na primjer e, ne može napraviti na europskoj razini ako nemamo podatke na europskoj razini, ali na nacionalnoj razini postoji mogućnost da se znači to definira na nacionalnoj razini. Mi smo također i povećali izuzeća vezano uz e, oduzimanje net, e, net prihoda. Imamo također i neke odredbe vezano uz operacije u okviru fonda za e, pomorstvo. A imamo Također i ove glavne projekte, važne projekte. Imamo me, e, znači, kvalitativnu e, reviziju, neovisnu kvalitativnu reviziju i imamo znači ovu opciju takozvanu fast track jer ako na primjer nisu mogli e, prije nisu znači mogli uključiti svoje zahtjeve za plaćanje prije nego što je komisija znači e, finalizirala ovaj zahtjev za plaćanje sad je to izmijenjeno imamo i neke druge e, izmjene mi smo željeli tu, e, na primjer, pojasniti poteškoće što se tiče definicija znači pravne osobe, makroekonomskih strategija, Imamo također i e, znači ovu terminologiju e, intermediate body u okviru znači e, CPR-a. Imali smo Također i ono što je e, neke izmjene vezano uz korištenje elektronskih dokumenata kako bi imali zapravo ovu pravnu sigurnost i to smo pojasnili. Što se tiče tehničke pomoći i e, pojašnjenje vezano uz pragove, izračun pragova, mi smo željeli e, pojasniti da što se tiče ovih programa ETC, znači Europske teritorijalne suradnje, da znači se jedno tijelo e, može znači baviti e, ovim programima i to smo u svakom slučaju želi pojasniti. Imamo što se tiče e, uredbe ESF-a, imamo znači mogućnost pojednostavljenja što se tiče indikatora. I na kraju sam e, rekao da imamo e, izmjene vezano uz fond za solidarnost i imamo znači promjene što se tiče samog proračuna ono što je e, mi ono zapravo što želimo napraviti da imamo zapravo i parcijalni proračun i da imamo znači godišnje dodjeljivanje sredstava koje bi se onda mobiliziralo. To neće dovesti u pitanje e, procedure što se tiče toga da vijeće i Europski parlament i njihova tijela moraju odobriti takav, e, takav proračun. Evo, ovo e, znači ovim završavam moju, moj prikaz ovih e, E, izmjena, imamo neke dosta dubinske i važne promjene, neke su možda zapravo promjene što se tiče samog usklačivanja. Ono što je izuzetno važno sada je da ovaj e, proces, znači zakonodavni proces pregovora da e, znači krene i da se odvija zbilja na najbolji mogući način kako bismo imali znači ove programe za 2014. i 2020. godinu koji bi mogli profunkcionirati i želimo da se ovo usvoji na najbrži mogući način. Hvala gospodine Martin. Hvala vam na ovoj interesantnoj prezentaciji koja pokazuje koliko su ove promjene složene. Teško je zapravo e, vidjeti koji je opseg određenih promjena u određenim e, područjima, budući da je to e, znači vrlo kompleksno. A sada gospođa Krela. Hvala lijepa predsjednice, hvala gospodine Martin na ovom izlaganju koji nam objašnjava u najmanju ruku početnu situaciju. Ono što ste nam prikazali mm, u prvoj reakciji mogu mm, podcrtati to da nam to može donijeti šansu pojednostavljivanja i smanjivanja birokracije E, bez sumnje to moramo što brže provesti. E, iskreno govoreći, međutim, ja stalno ponavljam da je vrlo čudno da e, to komisija predstavlja kao postupak omnibus. Naravno, postoji tu veza sa financijskom uredbom i proračunom, ali ono što se predstavlja u promjenama ulazi u duboko u materiju kohezijske politike. To su zahvati koji ne samo koji ne samo pojednostavljuju postupke, već i mijenjaju dijelove politika. E, e, E, jasno da ćemo mi poduprijeti prijedlog da se e, kohezijska politika e, koristi i za pomoć izbjeglicama ali to je duboka politička promjena kohezijske politike a tu ima su odgovornost naš odbor E, vrlo se dobro sjećam žestokih rasprava u okviru Europskog regionalnog fonda e, o pitanjima koliko novca ulažemo u kulturne spomenike, na primjer. E, prijedlog komisije je bio uz potporu parlamenta, to je, prijedlog je bio jasan da ne smijemo imati ogromne svote novca za povijesne e, muzeje već da e, intenzivnije koristimo novac za druge projekte e, stvaranje radnih mjesta na primjer održiv razvoj i tako dalje Parlament e, je možda drugog mišljenja danas. Ne znam kako će se to odlučiti, ali ovo je jedna odluka koja ovdje e, e, mora biti pripremljena ovdje u ređiju. To moramo raspraviti mi u našem odboru. A kod postupka omnibus ja to ne vidim. Danas ćemo imati i sjednicu koordinatora. Za nas je nezamislivo da, e, da tamo e, radimo samo po kontrolom odbora za proračun jer nije zagarantirano da će onda u trialogu e, ministri e, moći postupati prema onome što je odlučeno. Isto tako ne vjerujem da će to e, dovesti do usporavanja postupka. naš odbor je uvijek isticao da mi radimo učinkovito i da vrlo učinkovito i pregovaramo i da je to dobar e, preduvjet za brze postupke. E, e, pretpostavka da to imamo u jednom velikom omnibus pa, paketu jer ako i samo jedan odbor nešto blokira onda se sve blokira a ako Eh, je nadležnost u stručnim odborima i to se i tamo može dogoditi, ali je mogućnost blokiranja mnogo manja. Nadam se da ćemo doći do neke zajedničke odluke i postupka jer neke stvari koje eh, ćemo eh, poduprijeti se nalaze u prijedlogu. Možda još jednom postaviti ovo direktno pitanje. Je, nitko ne spori da kohezijska politika sufinancira Junkerov plan. Nama je obećano, predsjednik komisije obeća da njegovo predstavljanje investicijskog plana e, će biti poluga za e, privlačenje privatnih e, investicija i da će tu omjer biti jedan prema 17. I da, da će Europska investicijska banka tu sudjelovati sa svojim fondovima Međutim, to nije ono što smo mi prvobitno e, odabrali. Mm, mm. Kako ćete vi postupati? E, kako će doći do dodatnih e, sinergetskih učinaka? Kako si to predstavljate? Thank you very much. The next... Hvala. Sljedeće pitanje, gospodin Novakov. Hvala. Na početku želim reći da sam sretan jer upravo prije godinu dana ovaj parlament je usvojio rezoluciju o pojednostavljenju i drago mi je da godinu dana kasnije imamo neke konkretne prijedloge te konkretne korake koji se predlažu Predstavnici komisije znaju da se radi o velikom prijedlogu i da to otvara mnoga pitanja. Prvo pitanje za mene je izuzetno važno, a ono glasi sljedeće. Da li znate na koji način će se posao uh, uh, organizirati uh, u na primjer u mm, kviru vijeća radi se znači o više od 15 uredba isto tako više od 150 stranica to je veliki posao. Koje su preporuke komisije? Da li možda misle da će se ti prijedlozi e, razlomiti na nekoliko e, dijelova? Imamo neke izmjene koje nisu možda povezane direktno sa glavnom temom kad se tiče regionalnog razvoja, na primjer, i što se tiče ove teme izbjeglica, tu se slažem sa gospođom Kreo, e, moramo jasno reći gdje, kako i na koji način točno možemo e, koristiti procedure i kojim procedurama ćemo rješavati ova pitanja. Moramo biti u svakom slučaju jasni i transparentni što se tiče građana. I e, zadnje, ali ne manje važno, je pitanje vezano uz planirani vremenski okvir projekata. Da li nešto očekujete? da je, znam da je dosta rano kako bi se mogle neke stvari konkretno definirati, ali bilo bi nam e, važno imati e, određenu perspektivu kako bismo bili svjesni tog vremenskog e, okvira. Imam također i neke prijedloge. Znam da pojednostavljenje je vrlo složeno i škakljivo pitanje, posebno što se tiče poveznica između institucija. Što se tiče radne skupine, visoke radne skupine za pojednostavljenje, znači u svom naslovu ima 12 riječi. Tri redka naslova, to je zapravo mali jedan primjer, ali vam odrazuje, odražava koliko je zapravo ova tema teška i složena. Postavlja sam pitanje da li možete imati znači možda nekakvo gradiranje e, što se tiče simplifikacije u regijama i da li imate isto tako e, određena pravila za feedback, možete isto tako rangirati korisnike kako bi zapravo postigli E, znači ove ciljeve vezane uz korisnike. Ono što je važno za korisnike je revizija. I ako se reviziju ako ju osnivamo na rizicima, mislim da e, korisnici koji što se tiče rizika imaju dobre rezultate, onda bi ih mogli e, na neki način manje e, procjenjivati, a oni koji e, što se tiče rizika su izloženi većim rizicima, onda bi e, mogli imati ciljane revizije u tom smislu. I u tom smislu bi smanjili administrativni teret i teret što se tiče samih korisnika. I zadnje što se tiče pojednostavljenja, imamo znači ove promjene zakonodavnog okvira što se tiče puno točaka i područja. No, ono što je važno je da imamo plan puta kako će se te promjene e, implementirati u državama članicama i da imamo isto tako i okvir, nadzorni okvir. Znači potrebne su nam promjene, ali trebamo vidjeti kako je to provedeno u državama članicama. Trebamo vidjeti kako to se tiče ljudi i korisnika u svakom slučaju. Hvala. Gospođa Maletić, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na vašoj e, prezentaciji ovih promjena koje se predlažu. Mislim da su one dobro došle. Imamo zajednički cilj, a to je da e, ubrzamo provedbu fondova ESI u našim zemljama, a kako bismo ubrzali E, tu provedbu trebamo pojednostaviti pravila. Međutim, ono što mene brine su sve te izmjene pravila. Hoćemo li s time zaista ubrzati provedbu i što Europska komisija namjerava učiniti kako bi e, ta pravila bila lakša za provedbu? Na koji način možete bliskije surađivati s državama članicama kako bi e, proveli nešto što se meni jako e, sviđa, a to su e, pojednostavljene mogućnosti financiranja. Kažete da će to biti obvezno i to je izvrsno. Međutim, kada podvučemo crtu i kada vidimo što je učinjeno do sada u državama članicama, mnoge od njih nisu koristile e, te pojednostavljene mogućnosti financiranja, ne znamo koje su razlozi za to. Ono što su mi rekli jest da ako se usredotočuju upravo na tim pojednostavljenim mogućnostima financiranja, imaju problema sa kontrolama i revizijama koje se još uvijek ne usredotočuju na rezultate, nego na ulazne vrijednosti, a to je potpuno kontradiktorno trebali bi nekako poboljšati taj sustav kako bismo zaista mogli provesti u praksi sve te promjene ono što mi se sviđa su sinergije i način kombiniranja različitih fondova. Međutim, ona Imali smo mnoge radne skupine, različite rasprave ovdje u Europskom parlamentu vezano za sinergije, posebno između fondova ESI i e, obzora. I države članice uvijek naglašavaju da imamo problema s različitim pravilima. Recimo u e, obzoru 2020 Imamo različita pravila vezana za državne potpore, ali isto tako i e, vezano za revizorski trag e, u odnosu na fondove ESI. E, tijekom vašeg izlaganja ste vi također to naglasili. Međutim, na koji način mislite to riješiti kako bi ova nova pravila zaista bilo moguće provesti, a to bi zaista onda trebalo pomoći boljoj provedbi u praksi. Hvala, gospođa Damato, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, gospođo predsjediteljice. Zahvaljujem e, izvjestitelja što je ovdje i što nam je opisao e, posao e, Željela bih danja pojašnjenja. Jedno je vezano za ovu sinergiju između ESIF-a i ESI-a. Mi imamo dosta e, dvojbi koje smo izrazili vezano za dodanu vrijednost EFSI-a i njegovih rezultata. S obzirom da se to sve temelji na predviđanjima, a ne e, jamstvima rezultata. Znamo da je EFSI donesen nakon e, uredbe e, o, zajedničkim odredbima, ali to nije dovoljno za stvaranje sinergije. Ne čini li vas da je e, riskantno za kohezijsku politiku uzeti u obzir prezumpciju, odnosno pretpostavku kohezije tih dvoju fondova? vezano za specifične kriterije, za podržane projekte ili e, nešto što rezultira ne, ne e, deklariranim troškovima. Isto tako, što bi bio prioritet e, investicija za migrante i izbjeglice? Dakle, vi kažete da to znači program, programiranje mjera kako bi se pomoglo migrantima i izbjeglicima. E, naravno, ja dolazim iz jedne zemlje koja se pokazala dobrim domaćinom e, i e, dobro rješava problem migracija. Međutim, na jugu Italije i u Grčkoj koji se suočavaju u velikoj mjeri s krizom, mislim da one trebaju iskoristiti kohezijsku politiku kako bi izašli iz te krize i kako bi iz kohezijske politike uzeli sredstva kako bi riješili te probleme koji nisu samo problemi te regije, nego to su problemi cijele Europe. Mislim da je tako što riskantno e, upravo za te regije i za gospodarstvo tih regija. Hvala. Ne vidim da se netko još e, javlja za riječ. Ima neko primjedbe, pitanja? Onda, gospodine Martin, vrijeme je za odgovor Hvala lijepa na svim e, vrlo mjerodavnim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih. Započet ću možda sa institucionalnim pitanjem. To jest e, zašto smo ovo izradili kao jedan paket i koje su posljedice toga. Mislim da je polazište to što je to izložila komisija kao e, preispitivanje u e, sredini razdoblja i kao prijedlog i mislim da je to dobro objašnjeno u komunikaciji i koje to opravdanje ima. Međutim, možda trebamo održati na umu da je to jedan od rizika koji e, se obično javlja. To jest da imamo odvojenu raspravu u različitim odborima parlamenta, u različitim dijelovima vijeća i različitim dijelovima komisije o različitim fondovima i dijelovima proračuna. A to je jedan od razloga zbog kojih vidimo da to nije jako dobro spojeno. Mi govorimo o sinergijama i o činjenici da imamo različita pravila za obzor 2020. za eh, ESI fondove eh, i to možemo isto tako vidjeti i na drugim područjima. A glavni razlog je to što ljudi svi rade na svom uskom području, a to je razumljivo komisija pokušava to koordinirati, međutim e, u krajnjoj mjeri e, tehnička stručnost je u određenim glavnim upravama, mi e, dolazimo s našim prijedlogom, a ne koordiniramo to dobro kako bismo imali što usklađeniji pristup. Dakle, morate imati e, na umu da ono što komisija ovdje pokušava, pokušava napraviti korak naprijed e, prema jednom usklađenijem pristupu. A to e, uključuje promjene iz financijske uredbe, a to se povezuje i sa odredbama iz sektorskih pravila. To sve moramo uzeti u obzir. Koje su prednosti toga? da imamo jedan koherentan, dosljedan i dobro artikuliran e, okvir e, propisa između svih e, tih fondova, a to je jedno od pojednostavljenja jer korisnik na kraju, korisnika na kraju nije briga od dolazi taj, od kuda dolaze sa sredstva, nego želi imati jednostavni postupak obračunavanja kako bi mogao time upravljati. Naravno, neke od promjena su dosta stručne i postojeće e, potreba da pokrenemo e, stručno znanje kako bismo to na neki način e, istražili i ovaj odbor će imati ključnu ulogu u studiranju tih odredbi gdje je potrebno, potrebno to stručno znanje vezano za regulatorni okvir i za te promjene. Naravno, na parlamentu je da na kraju odluči na koji način e, to izvesti i e, kako uspostaviti pravu ravnotežu. Možda ću reći neke, nekoliko riječi o fondovima ESIF i ESI. E, prvo se moramo podsjetiti da kada govorimo o Junckerovom planu ili investicijskom planu za Europu, kohezijska politika tu već ima svoje mjesto i e, na to se upućuje kao na jedan od instrumenta financiranja koji pokreću razvoj, koji pokreću investicije za e, radna mjesta i rast i e, poruka komunikacije u investicijskom planu bila je da ti fondovi moraju biti što učinkovitiji, a jedan od načina je da povećamo korištenje financijskih instrumenata. To je s jedne strane. Onda imamo novi e, sustav EFSI-a kao rezultat e, da podržavamo rast i zapošljavanje kroz investicije. Međutim, ciljevi se tu preklapaju e, e, ciljevi e, ESI-a i EFSI-a. Dakle, način na koji se ti instrumenti koriste mora biti što je moguće više komplementaran. Oni se moraju međusobno podržavati u najvećoj mjeri. I ima i nekih konkretnih primjera koji su korisni kako na razini infrastrukturnih projekata gdje vidimo da je moguće da taj e, projekt e, bude e, moguće financiranjem iz EFSI-a, a isto tako i iz instrumenta ESI-a. A vidite isto tako da postoje koristi iz onoga što radi EAF u podršci malim i srednjim poduzećama jer tu uzima novac ne samo iz ESI-a nego iz obzora 2020. E, dakle, mislim da je dobro istražiti sve moguće načine na koje možemo kombinirati različite izvore financiranja. Drugi je način da osiguramo da EFSI ima e, daje koristi ne samo e, razvijenijim zemljama, i bogatijim regijama, nego i e, manje razvijenim e, zemljama i siromašnijim regijama. Naravno, teže je e, tu iskoristiti privatne investicije. Dakle, način na koji to možemo učiniti je da koristimo fondove ESI, da smanjimo rizik i na taj način da projekte bude moguće financirati. To je sve u skladu sa političkim ciljevima koje imamo za naše fondove i zato imamo interesa da to dobro e, funkcionira. Naravno, postoje određeni zaštitni mehanizmi i zato smo predvidjeli jedan prag koji sam najavio, međutim, to se sve može dogoditi samo uz E, uz odobrenje upravljačkog tijela koje upravlja projektima. Dakle, e, mogu se ta dva fonda kombinirati jedino ako upravljačko tijelo smatra da je to dobro i da na taj način dodijelite e, ta sredstva kroz programsku strategiju. Što se tiče novih investicijskih prioriteta koji se usredotočuju na migracije i na izbjeglice. Ne znači da ovdje ne možemo već koristiti novac iz fonda ERDF. Naravno možemo koristiti socijalni fond jer e, se radi o socijalnog integraciji. I naš povjerenik je prije par mjeseci napisao državama članicama pismo kako bi se e, koristio novac iz ERDF-a E, gdje god e, to može podržati investicije koje će pomoći e, rješavanju izazova migracija. Što želimo učiniti s tim investicijskim prioritetom je da stvorimo jedne jasnije temelje za to. Jer ako tumačite postojeću odredbu, postoje određene dvojbe je li ono što činite obuhvaćeno tom odredbom ili nije. Dakle, to smanjuje rizike i pruža jasnoću ako imate e, konkretnu formulaciju. To su razlozi za to. Naravno, opet će upravljačka tijela morati odlučiti želi li koristiti ovu mogućnost i e, preusmjeriti dio fondova kako bi riješio te izazove. Međutim, mislimo da ima smisla pružiti dobar okvir ako oni to žele učiniti. Što se tiče odustajanja od malih, malog opsega infrastrukture, mislim da to ne otvaramo samo, da ne pišemo samo čekove i da se to može koristiti za sve. Naravno, mi ne podržavamo investicije samo zbog investicija. To mora biti naravno u sklopu strategije za određenu regiju E, za otvaranje radnih mjesta i za gospodarski rast. Međutim, kada se radi o turizmu, e, kao dio, to može biti dio paketa e, za gospodarski rast određene regije da se podrži da se podrži obnova nekih kulturnih zgrada i slično. Dakle, to je već moguće i ovaj mali opseg je nešto što je već stvorilo određene anomalije. Što se tiče pitanja sinergija i na koji način ćemo osigurati da e, ove e, pojednostavljene mogućnosti financiranja se mogu provesti u praksi. E, državne potpore su ono što jesu, mi to nećemo mijenjati u razdoblju 2014. do 2020. Dakle, glavne, glavna pravila E, državnih potpora se koriste unutar e, ESI fondova, ali ne primjenjuju se na izravna plaćanja vezana za e, ta područja. Možemo o tome razgovarati nakon 2020. ali za sada to ne možemo promijeniti. Trebamo se usredotočiti na određene stvari, recimo na pečat izvrsnosti Sada možemo e, to jasno e, objasniti, dakle možemo vidjeti na koji način postupamo prema državnoj potpori, prema operacijama koje zadovoljavaju kriterije e, da dobiju potporu iz obzora 2020. To je neka vrsta ubrzanja državnih potpora. A isto tako za sredstva koja države članice stavljaju u financijske instrumente na razini Europske unije, to isto neće prolaziti kroz provjere vezane za državne potpore. Kako ćemo e, pomoći državama članicama da primijene pojednostavljene mogućnosti financiranja, e, to je područje koje se koristilo više za socijalne fondove nego za fondove za regionalni razvoj. Moramo riješiti taj problem i naša je namjera da jednom kada te odredbe e, stupe na snagu, da ćemo onda dati mnogo podrške i smjernica državama članicama. Imate pravo, postoji i e, pedagoška, e, pedagoška linija sa revizorima kako bi i oni mogli promijeniti e, svoj način rada. I konačno, zanimljivo pitanje je vezano za rizik revizije i hoće li biti pojednostavljanje, pojednostavljenje ako se više usredotočimo na korisnake. Dakle, imamo dve razine kontrole. Prvo je razina kontrole koju provodi e, upravljačko tijelo. Dakle, upravljačko tijelo e, se mora usredotočiti na rizike. Dakle, oni ne moraju puno vremena provoditi da posjećuju korisnike gdje je mali rizik. Kada se radi o reviziji, oni daju osiguranje vezano za sustav, a ne za pojedine operacije korisnika, nego na to kako dobro funkcionira cijeli sustav. Ono što imamo u uredbi je jedan sustav koji omogućuje revizijskom tijelu da e, da ta jamstva kroz vrlo mali broj operacija koje se, e, koje se revidiraju kroz statistički uzorak. Dakle, trebate statistički statističko populaciju. E, radi se o malom broju operacija koje treba revidirati kako bismo to e, dobro e, napravili. I na kraju, kada se radi o samom rasporedu, kao što sam rekao na početku, jako je važna brzina u ovom slučaju i naš je cilj da te promjene treba donijeti do sredine sljedeće godine. To je nešto e, što, za što se trebaju dogovoriti sve institucije kako bi imali e, najbolje koristi za programe iz 2014. do 2020. Hvala gospodine Martin. To je bila zanimljiva rasprava. Dakle, lagana prije našeg sastanka koordinatora i za naš budući posao. Hvala vam lijepa, hvala na izlaganju i hvala što ste sudjelovali na sastanku odbora regije. Sada zatvaram javni dio sastanka i e, pozivam sve članove regija koji nisu koordinatori da napuste prostoriju i nastavit ćemo sada sa sastankom koordinatora.